Izvješća za koja se odobravaju ti pregovarački mandati dostupni su na e, web stranici plenarne sjednice, a naslovi će biti objavljeni u zapisniku s ove sjednice. U skladu s člankom 69 stavak 2 broj zastupnika ili jedan ili više klubova zastupnika, čiji je minimalni broj jednak pragu, mogu pismenim putem do sutra u ponoć, znači utorak 14. ožika, zatražiti da se e, pokrenu, da se pokretanje pregovora stavi na glasovanje. Ukoliko nitko ne preda zahtjev za glasovanjem, e, a po pitanju pokretanja pregovora, e, do određenog termina odbori će moći započeti te pregovore. Također vas želim izvijestiti da ću u srijedu zajedno sa pre.